politiku vezanu situaciju u Južnom Sudanu. Yes, thank you, Madam Chair. Uh... Da, hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ispričavam se ako sam kad kad prestrastvena u svojim izjavama. To se obično događa na kraju rasprave, a ne na početku. Pokušat ću se sad vratiti na svoj uobičajeni ton glasa i kao prvo bih vam zahvalila na tome što ste usmjerili i dalje svoju pažnju na Južni Sudan, što ste organizirali tu raspravu. Mislim da je vrlo važno da ostanemo usredotočeni na to. Tu se radi o državi gdje smo imali velike nade koje su se raspršile u samo nekoliko godina. Radi se o državi koja bi mogla biti bogata kada bi u potpunosti iskoristila svoje prirodne resurse, a imamo zapravo sada suprotno imamo humanitarnu situaciju koja je grozna, imamo nekih 30.000 eh, tisuća ljudi koji umiru od gladi i još tisuće danjih koji su eh, izloženi opašnošću od eh, hrane. Milijun ljudi su prognanici, a preko 700 tisuća su pobjegli iz države. To je jedna od najvećih izbjeglička kriza današnjice i ja bih htjela da se usredotočimo na izbjegličke krize koje se događaju diljem svijeta, pa i kad se oni događaju izvan naše vlastite regije, izvan našeg kontinenta. Nevini civili i dalje e, su žrtve e, prava, 80 civila je ubijeno u proteklih tri tjedana, a 50, 550 civila je ubijeno od 23. ovog mjeseca i još uvijek e, službe vlasti nemaju pristup određenim regijama. Nasilje nad ženama i djevojčicama je doseglo šokantne e, podatke, a vidimo da su obje strane se obvezale u Južnom Sudanu, da će zaštititi svoje civile i da će završiti sa ovim kršenjima ljudskih prava. Građani Južnog Sudana ne mogu dočekati više pravdu i povjerenje, to mora biti naš glavni napor za, za ostvarivanje doživog mira. Zbog toga pozdravljamo odluku Afričke unije da objavi e, rezultate istraživačkog odbora i da se krene dalje sa uspostavom arbitražnog suda. Nedavni mirovni sporazum nam nudi doista jedinstvenu priliku. Priliku koju ne bismo trebali propustiti, to je prilika za Južni Sudan da krenu prema transparentnoj, odgovornoj vladi koja interese građana stavlja iznad svega drugoga. Ako se dobro provede, onda bi taj sporazum dovršio ove sukobe. Došlo bi do tranzicijskih e, tijela vlasti kako bi se ponovno izgledala ta država. Vladina odluka da se poveća broj pedalnih država u državi je protiv duha i slova tog sporazuma. Isto je i kada se radi o oporbi koji ne žele još provesti mjere iz sigurnosnih sporazuma. Nedavno nasilje i e, progon civilnog je nešto što nas jako zabrinjava. Jučer su u Adisu strane poduzele prve e, korake kako bi se odmakle do ovog zastoja. To nam pruža nadu da bi sada pregovore mogli doseći iduću razinu, ali moram reći da je pozitivan ishod dijaloga još uvijek neizvjesan. Samo pravovremena provedba sporazuma može dovesti do pravog mira i do kraja patnje, građane Južnog Sudana te zaustaviti humanitarnu tragediju. S obje strane, postoje oni koji to pokušavaju narušiti, ali oni moraju znati da će biti posljedice za njihova dijela. Posljednji skorak koji koje sada treba poduzeti. Kao prvo, prekid vatre se mora uspostaviti, to je hitno potrebna mjera. I kao drugo, sve prepreke da se ukine pristup humanitarnim organizacijama treba odmah ukloniti. Sa državnošću dolazi odgovornost, sada treba krenuti s napornim radom, provedbom tog sporazuma. Južni Sudan se ne može dopustiti da e, ovaj sporazum doživi isto kao i svi oni prethodni propali sporazumi o prekidu vatre. U tu svrhu moramo pojačati međunarodni pritisak i poziv na koheziju. Svi pozdravljamo napore Afričke unije na postizanju ovog sporazuma te Sudan, Ugandu i Keniju koji su se tu također obezali. Sad točno, prije točno tjedan dana sam se našla sa gospodinom doktorom Zumi, predsjednikom Afričke unije i sa predsjednikom vlade Etiopije. Usuglasili smo se da ćemo nastaviti surađivati kako bismo pomogli Južnom Sudanu. U fazi provedbe je potrebno regionalno jedinstvo, to je ključne važnosti, a što se tiče regionalnih izazova, to podsjećam na zaključke koji su usvojeni jučer od strane vijeća e, regionalnog plana akcije za afrički rog za 2015-2020 godinu gdje imamo sveobuhvatni afrički plan za razvoj te regije. Također će nam trebati važno nadzorno tijelo koje će predstavljati e, Južno-Sudansko civilno društvo zajedno sa međunarodnim dionicima. U tom kontekstu je e, imenovanje gospodina Mogaska kao predsjednika nadzornog tijela dobra vijest, njegovo će biti vrlo važno kako bi se usmjeravao po proces provedbe. Mi smo podržali Južni Sudan u razdoblju tranzicije, to radimo od e, kada je počela ova kriza 2014. godine. Želimo sada sa prekidom vatre dovesti do političke tranzicije, iako je potrebno pružiti humanitarnu pomoć. 2013. godine je humanitarna podrška komisije bila više od 160 milijuna eura Ove godine smo do sad imali pomoć od 107 milijuna eura, a Ujedine narodi su rekli da bi Europska unija, uključujući države članice, trebali biti odgovorne za 41% svih ulaganja za potrebe u ovoj godini. 3,5 milijuna ranjivih ljudi su primili pomoć kojim je bila potrebna za održavanje života ove godine u Južnom Sudanu. Ali mi znamo da humanitarna pomoć sama ne može biti zamjena za e, zdrave programe razgovora. Razvoja. Europska unija doprinosi humanitarne pomoći, ali isto tako i provedbi uravnih sporazuma kroz svih pet stupova. Podrška će pristići prije svega iz e, međunarodnog programa EDF-a, ali za stup 1 i 2, dakle upravljanje i sigurnost, ćemo imati podršku iz instrumenta za poticanje mira i stabilnosti te e, instrumenta za ostvarivanje mira u Africi. Sada smo spremni krenuti na posao sa prijelaznom vladom jedinstva. Možemo uspostaviti tranzicijska tijela, razviti politike za tu zemlju. To će uključivati i odgovorno, transparentno upravljanje bogatih resursi Južnog Sudana. Došlo je vrijeme da se ti resursi koriste u korist svih stanovnika. E, potpisivanje sporazuma iz Kotonua će biti znak Južnog Sudana da ponovno uspostavi blizak odnos s Europskom unijom, ali sada je bitno da sve strane u Južnom Sudanu se obvezu za provedbu sporazuma. To je ključni korak koji je nam sada potreban. To je ono što, čemu smo prošli raspravljali sa, sa regionalnim igračima kao naš zajednički cilj za budućnost. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji i sa pažnjom očekujem vaše primjedbe koje smatram da su izuzetno korisne u našem radu. Hvala vam lijepa. Hvala vam visoka predstavnice. Otvaram raspravu. Prvi govornik E, bit će zastupnik Penta. Visoka predstavnica sukob u Južnom Sadanu i mirovni proces u toj zemlji zaista su pitanja do kojih je mom klubu zastupnika zaista stalo. U kolovozu se mnogo toga riješilo, međutim to nije rješenje, nikako rješenje za sve što se događa u toj zemlji koja je potrebna velika pomoć. Treba ipak reći da je to prvi korak ka stabilnosti i razvoju. Moramo čestitati čelnicima Južnog Sudana što su osnovali sud gdje će se suditi oni koji su se dogriješili za vrijeme sukoba. E, također je važno da će žene i djeca dobiti također odštetu. I dobro je da i Južni Sudan se bori protiv takvih negativnih fenomena. Smatra se da je za vrijeme sukoba otprilike dva milijuna ljudi trebalo napustiti svoje domove. Nemaju pristupa pitkoj vodi niti lječničkoj skrbi. E, bolest se širi. E, samo će dobro djelovanje međunarodne zajednice omogućiti da se spriječi glad koja kuca pred vratima. Moramo pomoći toj zemlji. Hvala. A sada riječ ima zastupnik Enrique Guerrero. E, hvala lijepa. Zbog krize, izbjegličke krize u Europi, Usmjerili smo pozornost na Siriju i na Irak. Međutim, kao što je ukazala visoka predstavnica, ne smijemo zaboraviti da u Africi postoje dva krizna žarišta koje u Centralnoafričkoj republici i u Južnom Sudanu. Već 30 godina tamo bijesni rat a e, zemlja postojeće tri godine i sada ima veliki e, broj izbjeglica u toj zemlji. Te e, ljudima trebamo pomoći. Moramo gledati na Južni Sudan u fazi nakon rata. Moramo raditi s sa Afričkom unijom i drugim regionalnim dionicima kako bi se mirovni sporazum potpisan u kolovozu e, zaista i proveo. Moramo mjeriti kakve su sve posljedice te krize. Ujedinjeni narodi zatražili su financiranje da bi se pomoglo u Južnom Sutanu. Međutim, među obećanim donacijama svega polovina obećanja je ispunjeno. Velika je kriza s hranom prema rangiranju Ujedinjenih naroda kriza je u tom, na tom planu u trećem stupnju. Drugim riječima radi se o katastrofi. Zaista moramo omogućiti da se ti ljudi prehrane i da humanitarne humanitarne radnicima omogućimo da dođu tamo. Predstavnik kluba ECR-a. Već nekoliko godina Južni Sudan je uvijek iz krivih razloga u medijima. I mene zaista rastužuje da je došlo od kako se ta država uspostavila do ovako teške situacije. Ima jako puno izbjeglica i raseljenih osoba. I jučer je najavljeno da su obje strane konačno došli do sporazuma oko pojedinosti provedbe sporazuma koji je postignut u kolovozu. E, postoji nada da će sada kad su se neke napetosti riješili ipak to provesti. Međutim, potreban je oprez. Europska unija mora sada podržati rad regionalnog tijela koji posreduje zajedno s Afričkom unijom prilikom pregovora. E, također će se na sudu istraživati E, kako je e, pojedine e, slučajeve kršenja ljudskih prava za vrijeme rada. Mi iz našeg kluba to podržavamo, ali žao nam je John Gorang više nije tamo. A sada riječ ima zastupnik Ježek na dvije minute. Hvala. Nema mnogo mjesta na svijetu gdje je situacija gora nego li u Južnom Sudanu i gdje ljudi toliko pate. Stoga i ja pozdravljam sporazum o rješavanju sukoba što je potpisan sredinom kolovoza. Tim sporazumom pokušava se uspostaviti trajan prekid vatre i E, izbjeći nekažnjenost, ali isto tako bolje iskoristiti prihod od crpljenja nahte. Znamo da je ovaj sporazum e, vrlo nestabilan te da se i dalje vode sukobi. Politički čelnici Južnog Sudana ne mare mnogo za svoje stanovnike. Oni, bojim se, puno više mare za bankovne račune koje imaju izvan svoje države ono što stoji u sporazumu ostvarit će se i jedino budemo li zaprijetili ciljanim sankcijama političkim čelnicima koji se ne pridržavaju sporazuma. Europska unija trebala bi razmotriti mogućnost nametanja embarga na oružje. Pozitivno je e, što je Europska unija u današnjem izvješću govorila o otvaranju istraga u Južnom Suzanu. Moje preporuke visokoj predstavnici i pitanja su sljedeća. Kakva je strategija Europske unije kojom će se omogućiti da zaračene strane e, u Južnom Sudanu se drže sporazuma ne samo oko prekida vatre, već i o crpljenju nafte i vezanom za nekažnjivost. Što se tiče e, građanskog društva. Hoće li Europska unija s njima tjesno surađivati kako bi nadzirala provedbu sporazuma i kakva je strategija vezana za to? Hvala. Hvala. A sada u ime kluba zastupnika GUNGL Javier Corso Hvala lijepa. Gospođo Magherini, još jednom ovdje govorimo o preko 50 tisuća mrtvih, o milijunima izbjeglica. Ne radi se o elementarnoj nepogodi, ali radi se o tragediji. Ne možemo zaboraviti da su tu igrali ulogu i Sjedinjene američke države i Izrael. Moramo razmotriti ljudska prava kao i mm, uzrok koji leži iza toga, a to je nafta. Situacija je dovela do embarga Ujedinjenih naroda. E, Sjedinjene američke države poštuju embargo, međutim Izrael ga je puno puta prekršio. Trebamo paziti da se poštuje embargo na naoružanje. Europska unija naravno mora podržati misiju Ujedinjenih naroda u toj regiji, a isto tako moramo paziti da se ne zloupotrebljava e, zloupotrebljavaju prirodni e, energenti. Hvala. Gospodine Hortis u ime zelenih. Hvala lijepa. Hvala vam visoka predstavnice što ste došli u Europski parlament. Često dolazite ovamo, e, što znači da cijenite naše mišljenje, što je nama vrlo drago. Sredinom kolovoza doneseni mirovni sporazum u Južnom Sudanu, što je dobro, ali neće zaživjeti u poteknih nekoliko tjedana, 50 ljudi je poginulo. Europski parlament e, zaista e, je ta zaprepašen groznim nasiljem nad ženom i djecom. Europska unija to ne smije tolerirati. U protivnom bit ćemo sučnesnici takvih ponašanja. moramo nametnuti embargo na naoružanje, a moramo se boriti i protiv zemalja koje ne poštuju embargo na oružje, kao što je primjerice Izrael, što je moj kolega ukazao. Moramo primijeniti e, mirovni proces, on se mora provesti. Mora se e, tražiti pravda sa sve one kojima su prava prekršena. Dakle, ne ispunili se ti uvjeti, nećemo uspjeti. Hvala vam, visoka predstavnice, možete računati na našu podršku. Hvala. U, u ime kluba zastupnika EFDD-a. Što se dogodilo?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 Technical problems. Grazie, e solo... E, oprostite, e, i jednostavno sam htjela posjetiti na činjenicu da već pet minuta nismo čuli prijevod na talijanski jezik, pa smo pokušavali slušati na drugim jezicima. Molimo prijevod na talijanski. A dakle, sada James Carveru i ime kluba zastupnika FTD-a. Hvala lijepa. E, Europska unija želi imati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku e, i pitati ima li visoka predstavnica povjerenja u čelnike u Južnom Sudanu, kako one koji su na vlasti, tako u oporbu. One su 2003. godine i 2014. godine srušili helikoptere Ujedinjenih naroda, a također su napali 2014. godine i konvoj Ujedinjenih naroda i, e, i također jedno e, taborište UNMISA. A e, oporba koja radi u Južnom Sudanu, da šta ona radi. I htio bih znati može li nam visoka povjerenica reći kako se u, što u svemu tome radi Europska unija, kako dakle u Južnom Sudanu, tako i na rogu Afrike i na koji način se izbjegava dupliciranje s drugim, e, s drugim e, organizacijama. A sada reći ima Eduard Faran. Hvala lijepa. E, Sudan je jedna od najmlađih nacija na svijetu i to je jedan od posljednjih kršćanskih zemalja u Africi. Nakon 2 milijuna mrtvih i više od 4 milijuna izbjeglica, Sudan možda prolazi kroz svoje posljednje trenutke. Da, ovaj sporazum došao, ali računam na vas da ta država bude država koja može opstati. Moramo znati da postoje dvije stvari. Kartum koji se barbarski ponio i koji se tako i dalje ponaša naročito vojnim miješanjem. A drugo, e, e, Južni Sudan je često zbog svojih bogatstava prepušten svjetskoj globalizaciji i zato treba napraviti da političke i gospodarska ana ne budu shvaćene tako da zapravo uguše e, Sudan koji više neće moći postojati. Hvala lijepa. A sada gospođa Marija Gabriel na minutu i pol. Hvala lijepa. Gospođo visoka predstavnice, da, posljednjih mjesec dana pokazuju da međunarodna zajednica mora e, paziti pomno što se događa kako bi u Južnom Sudanu vladao mir. E, moramo reći da treba nadzoriti što se događa kako o, vezano za sporazum potpisan 26. kolovoza, tako i novi dokument koji je potpisan u ponedjeljak. Obje strane moraju surađivati u mirovnom procesu. Drugo, sprega između Južnog Sudana i međunarodne zajednice vrlo su bitne kako bi se proveo sporazum s jedne strane, a s druge strane kako bi se nešto napravilo da bi se riješila ova strašna humanitarna situacija. Treba nešto napraviti kako bi se izbjegao glad, izbjegla glad, a isto tako treba nešto napraviti za ženu i djecu. Treće, Treba se boriti protiv nekažnjivosti, to je ključno u Južnom Sudanu, naročito prilikom demobilizacije oružanih snaga i treba stvoriti jedinstvenu vojsku jer oni koji su se ogriješili ne smiju biti e, e, niti e, u vladi niti u oružanim snagama, naročito kad znamo koliko je bilo seksualnog nasilja u vrijeme sukoba. Treba također raditi kako bi to Južni Sudan zaživio kao demokratska zemlja. Hvala, gospođa Linda McEvan ima riječ. Hvala lijepa. Gospođa visoka predstavnice, e, rekli ste da se ispričavate što ste tako strastveni, ali ne smijete e, tako e, govoriti jer strast samo pokušava da pomaže da se stvari ostvare i nadam se da ćete vezano za Južni Sudan nešto moći ostvariti. Ovo je jedna od najgorih kriza u svijetu. Spomenuli ste neke od poteškoća, nevladine organizacije na listu mjesta govore o tome da je na stotina civila ubijeno, na tisuće e, žena silovano, na tisuće djece oteto. E, FAO i UNICEF upozorili su ovog tjedna da e, bi vrlo lako moglo doći do gladi treba e, se tražiti od zaročenih strana da sjednu ponovno za preoročki stol i da poštuju prekid vatre. Međutim, što će se dogoditi ako oni to ne učine? Kolege govore o embargu na naoružanje i sankcijama. Treba e, imati sankcije protiv onih koji su na najvišim dužnostima. Hoćemo li, možemo li ih imati? Možemo li imati projekte da glas žena može čuti u toj zemlji? Jer to bi možda moglo pomoći da se neke politike promijene. I na kraju moramo shvatiti da treba djelovati hitno. Jer to je zaboravljena kriza, ali ako nastavimo ovako, opet će se kriza pojaviti na našim TV ekranima. Ljudi će biti glasni gladni, više žena bit će silovana. Moramo nešto učiniti sada kako bismo to izbjegli. Hvala gospođa Fotiga na jednu minutu. Hvala lijepa. Hvala vam što ste mi dali riječ. Nakon mjeseci e, krvavojih sukoba predsjednik je popisao je mirovni sporazum e, kojeg je ipak pratilo mnogo kršenja prekida vatre. E, drago mi je da se na tu zemlju vrši pritisak da to čine regionalni dionici. Pozdravljam ono što to se čini u vijeću sigurnosti naročito o tome da će se u Južni Sudan poslati mirovna misija, a također će i Ujedinjeno kraljevstvo poslati misiju tamo. Međutim, treba nam sporazum Ujedinjenih naroda za ciljane sankcije, jer ono što je počeo raditi Južni Sudan pokazuje da još uvijek nema dobre volje na njihovoj strani. A sada jean Schaffhauser na jednu minutu. E, povjerenice, e, što se tiče ebole, tu smo svi nešto napravili, 11.000 ljudi, a ovdje govorimo o 100 ili 200 puta više mrtvih. Nažalost, Južni Sudan tek je školski primjer kaosa koje e, ostavlja europska politika, odnosno međunarodna politika pod vodstvom Amerika. Dakle, oni ostavljaju ovakvog traga. Postoji u toj zemlji mnogo podjela, kao i vjerskih podjela na jugu Sudana a e, trebalo je po svaku cijenu zadržati Lijeviti Sudan. Međutim, Amerikanci uvijek mogu i e, napraviti nešto kako bi se podijelile neke zemlje, a Europska unija ih podržava. Ja se neću promijeniti, uvijek se zalažem za jedinstvo država. I Južni Sudan mogao bi se sada podijeliti i to bi dakle bilo podjela jedne već podijeljene zemlje. E, Afrička unija tu nešto sada e, radi. Podržimo međunarodnu zajednicu, međutim podjela Sudana bila je greška.

međunarodnoj meunarodnoj humanitarnoj katastrofi u junome sudanu. hvala vam lijepa. Zastupnica Ana Gomeš. Humanitarna katastrofa u Južnom Sudanu djelomično je prouzročena i izvana. I mislim da se ne bismo smjeli zavaravati. Međunarodna zajednica ne može nastaviti tako postupati i šutjeti e, kada vidimo do koliko velikog broja gubitka života je došlo. Europljani su podržali 2011. godine neovisnost Južnog Sudana i sada ne mogu jednostavno reći da ne žele ništa napraviti kako bi došlo do mira. Ujedinjeni narodi se također moraju založiti za to da dođe do nacionalnog pomirenja i da se doista strogo pridržava ovaj prekid vatre. Ali isto tako i embargo o oružju. Oni koji, koji trebaju zaštitu e, moramo pokušati zaštititi ne bismo smjeli zatvarati oči pred grozotama koji se događaju. Žene se koriste kao oružje, kuće su u plamenu, doista je dosta s tom šutnjom. Europska unija tu mora predvoditi kako bi se vijeće sigurnosti ovdje također založilo. Da, gospođo Mogherini, ja isto tako želim vjerovati da se može riješiti taj problem kao što bi trebao funkcionirati i kartonski proces kako bi se spriječila danja izbjeglička kriza, ali ne vjerujem zapravo u to. Zahvaljujem zastupnik Demesmaker. Hvala predsjedatelju. Južni Sudan najmlađa je država na svijetu. No 2011. ona nije zapravo postala država, postajala jedna nasilna kleptokracija. I u jednom spletu regionalnih interesa i saveza unutar svoje zemlje i van zemlje u kojima su djelovali i pobunjenici, Dvije strane dogovorile su za jedan prelazni proces. No skeptičan sam jer bez snažne međunarodne posvećenosti radit će se o miravnom sporazumu koji će samo ostati na papiru. Jesmo li mi spremni odraditi svoj dio kako bismo se pobrinuli da se kraju privede trgovina oružjem i da ne dođe do pljačkanja prirodnih resursa te da se e, vrate dugovi i da se također donesu presude i da ne postoji nekažnjivost. Ne možemo nastaviti kao i do sada, moramo dati sve od sebe i kroz razvojnu pomoć i kroz financijske druge sankcije protiv krivaca za ovu situaciju. Europska unija ne može jednostavno biti ugodna naspram sugovornicima u Južnim Sudanu. Hvala. A sada gospodin zastupnik Zeler na jednu minutu. Izvolite hvala vam gospodine predsjedavajući dragi kolege gospođo predstavnice opet jedna rasprava o situaciji u južnom sudanu ne znam već kolika po redu ali pozitivno je svakako to što nismo odvratili naš pogled od tužne sudbine ljudi u toj zemlji krajem kolovoza je sad došlo ponovno do mirovnog e, sporazuma između dvije e, sukobljene strane strana gospodina Kira i e, strana predsjednika, ali koji je to po redu bio mirovni sporazum od kad je izbio građanski rat? Ipak, unatoč tome, visoka predsjednica rekla da se nastavlja sa nasiljem i to je kod mnogih došlo došlo do nečega što je samo po sebi svrhom. Djeca u čitavom naraštaju ne znaju za ništa drugo. Odrasli su samo u ratu i razaranju. I onda vidimo da se ovdje radi doista o humanitarnoj katastrofi. E, smrt zbog gladi, zbog suše koja je tamo izbjegla, isto nešto što smo već spomenuli, a e, najnoviji mirovni sporazum između sukobnih strana je prozročeno samo zbog jakog vanjskog pritiska. No, predsjednik Kir je na dan potpisivanja govorio o iznuđenom sporazumu. To nije dobar znak i zbog toga ne smijemo posustati u našem pritisku E, na vlasti u Južnom Sudanu. E, Europska unija bi se trebala prikloniti američkoj strani te uvesti sankcije protiv e, vodećih osoba u Južnom Sudanu. To više ne bismo trebali smatiti tabuom ako oni ne provode sporazume i ako konačno ne pruže svojim građanima mir. Hvala vam, zastupnica Kjenge. Gospođa Kenge, hvala. Uviđamo sve što je učinila Afrička unija kako bi se založila za mirovni sporazum u Južnom Sudanu. Međutim, to je vrlo krhki sporazum i nasilje se i dalje nastavlja. Na milijune južnih sudanaca e, nemaju više dovoljno vremena jer mm, će e, se javio vrlo veliki rizik da se na rat nadoda glad. Moramo pomoći mm, humanitarnim organizacijama da pomognu e, građanima te zemlje. A mir je upravo ono što je bio razlog iz kojeg je zaživio Južni Sudan oni su eh, htjeli živjeti u miru i za cijelu regiju neće doći do mira ne bude li se ostvarila pravda i upravo u tom kontekstu trebamo eh, podsjetiti da je došlo do ovog suda koji eh, bi trebao kažnjavati one koji su se ogriješili u tom ratu. I na kraju E, želim zahvaliti Federiki Mogherini što je govorila na temu mira. Puno hvala. Hvala vam. Riječ ima tu nekelam. Hvala. Gospođo Mogherini, iskreno vam želim zahvaliti na vašoj strastvenoj poruci koja nas podsjeća na našu konstruktivnu ulogu i potrebu e, jednom pokušaju liječenja rana i sukoba van naše unije. U Južnom Sudanu situacija je teška, ali humanitarna kriza koja je trenutno pred Europom ne bi trebala odvratiti našu pažnju od slične situacije u Južnom Sudanu. Svejedno, pitanje je postoji li dovoljna politička volja da dođe do primirja i pozivam vas da osnažimo naš angažman ondje. Glavni prioritet je osigurati vjerodostojan mir i provedbu sporazuma iz Kotonua. Bez toga čak ni humanitarna pomoć neće doći do onih kojima je to potrebno. I Južni Sudan bit će pogođen glađu. Moramo dati sve od sebe kako bismo omogućili da ta ratom razorena zemlja krene u smjeru stabilnosti, mira i nacionalnog pomirenja. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Valeša. Hvala vam. Četiri godine nakon referenduma neovisnosti vojske i dalje provode vojne operacije u spornim područjima tragične posljedice ovih eh, operacija zapravo tječu na civile. Europska unija mora nastaviti pružati razvojnu pomoć kako bi se ispunile potrebe Južnog Sudana i osobito se pobrinuti da sigurnost ljudi bude na prvom mjestu. Ključno je da se pobrinemo da potpora dođe onima kojima je najpotrebnija. Nažalost, trenutni sukob je bio nešto što se lako moglo predvidjeti tako se postavlja pitanje zbog čega ga nismo mogli izbjeći, zbog čega neprestano u raznim dijelovima svijeta ponavljamo iste obrazce, zbog čega najprije dolazi do želje za slobodom, a kasnije je to nešto što je nadjačano pohlepom. Ovo je jedna pouka koju još nismo naučili, ali ju moramo imati na umu. Hvala. Zahvaljujem. Catch spontano javljanje za riječ. Zastupnik Kaputo, izvolite. Hvala. U ovoj smo vječnici mnogo puta govorili o teškoj situaciji u Sudanu e, gdje se sistematski krše ljudska prava. Vlada krši temeljna prava, e, čak ne dopušta čak a, um, zatvara novinare i političke protivnike. U posljednjih dana 80 je civila poginulo, od toga 57 djeci. E, svjetski program za hranu i UNICEF kažu nam da će preko 30 tisuća ljudi vjerojatno umrijeti od gladi, a mnogi drugi su pothranjeni. Evo, Južni Sudan je jedan e, gdje se došlo na e, najviši stupanj mogućnosti katastrofa prema definiciji nove skale Ujedinjenih naroda. Treba djelovati u suradnji s Afričkom unijom kako bi se zalagalo za pomirenje, nacionalno pomirenje u toj zemlji. Zastupnik Marijas. Hvala vam, predsjedatelju. Južni Sudan ima mnogo prirodnih bogatstava, no velika većina stanovništva živi u siromaštvu ili u još gore situaciji. Ondje je građanski rad između plemena Dinka i Nuer i prema samom UN-u Južni Sudan, većina stanovništva ondje je u opasnosti od stvarne gladi dva milijuna ljudi već je raseljeno, a mnogi su podlegli situaciji u zemlji i napadima. Humanitarna pomoć dolazi iz Europske unije i moramo doprinijeti ponovno izgradnji novog Južnog Sudana i podržati humanitarne agencije kroz pružanje sredstava

Zastupnik Vjegas. Hvala. Stanje u Južnom Sudanu je nešto što je ostatak iz kolonijalnog doba. 2011. godine je Južni Sudan postao neovisan. To je bilo povezano i sa velikim rezervama nafte. I zatim je došlo do građanskog rata koji mogu zahvatiti čitavu regiju. Tu postoje različiti interesi i uopće nije teško vidjeti o čemu se radi od tih interesa. Znamo koliko Južni Sudan ima nafte i zapravo se o tome tamo i radi. Jedno švicarsko poduzeće je navodno uključeno i u e, trgovinu oružjem i u druga kazana djela. Južni Sudan bi trebao sam raspolagati sa rezervama nafte i hitno je potrebno da se odmah uvede embargo na oružje, inače neće moći doći do pomirenja u toj zemlji. Grazie, Presidente. Hvala lijepa. Godišnje izvješće pokazuje da 30 Tisuće ljudi, e, prijeti im glad, vidimo kako je bilo etničkih e, sukoba, masakra, nasilje nad ženama, nad djecom i kao što nam je rekao Denis Mugvege, vidimo koje su to najgori e, oružje u ratu koje se ovdje koristilo. Ovdje mnogi imaju vlast bez kraja, a jako puno ljudi su žrtve. U toj e, državi gdje je već toliko ljudi e, propatilo, gdje je toliko ljudi palo u prethodnom ratu sa Sudanom. Međutim, etnički problemi i e, fragmentacije države koje se još samo nadodaje problem nafte i isto tako borba za izvorima vode sve to zajedno treba nas navoditi na oprez. Treba im pomoć i financijska pomoć stare Europe, ali moramo ih naučiti kako se hoda putem demokracije. I e, moramo isto tako zbog toga raditi protiv nekažnjivosti. Nemojmo dopustiti da to rade Kinezi ili neki drugi. Možda ne možemo ispraviti pogreške iz prošlosti u kojima smo sami sudjelovali i možemo izbjeći one u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem u ime Europske komisije. Gospođo Mogherini, izvolite. Obećala sam da ću biti malo manje strastvena na da ne zbog toga što mi nije stalo, već upravo zbog toga što doista moramo biti dovoljno razumni da ne pretjeramo, ali i cijenim večerašnju raspravu i smatram da je doista od velike koristi našem nadolazećem radu. S jedne strane trebamo biti svjesni toga da imamo svoju ulogu no u ovoj krizi naša uloga je uvelike vezana uz podršku i koordinaciju sa regionalnim akterima, počevši sa Afričkom unijom i tu se slažem sa svima koji su to spomenuli kao e, najsnažniju točku i aktivnost ove krizi. Dakle, suradnja sa regionalnim i međunarodnim dionicima počevši od Afričke unije. I to dakle sa humanitarne strane, što mora i dalje biti središte našeg grada budući da imamo veliku odgovornost ovdje kao najveći humanitarni donator, ali isto tako moramo pažnju imati, pokloniti i tim humanitarnim krizama koje se čini da su daleko od naših granica, ali i dalje moramo ostati usredotočeni na njih jer ne radi se samo o moralnoj odgovornosti, o ljudskoj odgovornosti, već i određenog ulaganja u stabilnost i budućnost velikog broja stanovnika diljem svijeta. Nadalje, što se tiče političke provedbe sporazuma. Sporazum je o kojem se radi potpisan u teškim okolnostima, u vrlo nestabilnoj situaciji. Kao što sam u početku rekla, međunarodna zajednica i mi moramo nastaviti pružiti podršku ljudima Južnog Sudana, e, dok polako se započinje sa provedbom ovog mirovnog procesa. Prije svega, vođe zemlje imaju najveću odgovornost, a mnogi dva vas spomenuli su da postoje oni koji su negativno nastrojeni prema ovome, postoje interesi koji se suprotstavljaju ovom sporazumu, njima moramo jasno reći da ukoliko se sporazum ne provede, da će se njih smatrati odgovornima za njihove aktivnosti. Ta poruka mora biti jasna i doći od svih nas zajedno. Samo zajednički napor političkih voda privest će kraju patne ljudi u Južnom Sudanu i omogućiti im da žive u miru. Vjerujem da je da potpisivanje sporazuma nudi prostor, mogućnost za to, no kao što vidimo provedba je vrlo, vrlo teška i naš rad sa afričkim partnerima upravo se kreće u tom smjeru. Hvala. Uh, grazie, e, dziękuję bardzo pani pani... Zahvaljujem, zahvaljujem povjerenici, visokoj predstavnici. I sad još samo mogu reći da završavamo.